prosincu e, zajedno sa predsjednikom vijeća u skladu sa člankom 216. stavkom četvrtim e, u redovnom postupku e, usvojene su pravni akti. Tijekom ovog tjedna usvojit će se dodatna dva pravna akta. Njihovi naslovi će biti objavljeni u zapisniku ove sjednice. Prelazimo na plan rada za ovaj tjedan.